Good afternoon. Could you hear me? Not really, yes? Okay. The most important for translators to, to, to hear me. So welcome everybody. Poštovane kolegice i kolege, dobar dan, dobrodošli na ovaj poslijepodnevni sastanak. Ja zamjenjujem predsjedatelja odbora za proračun, mislim da je to dobro za sve nas, možda manje dobro za naše konferencijske prevoditelje. This is not working to, in Tuvalu. We can use the headphones. If they use the headphones. So please use the headphones sve pozivam da se koriste slušalicama kako bi me bolje čuli. Dakle, pozdravljam vas sve na zajedničkoj sjednici s odborom za ekonomsku i monetarnu politiku. Moramo završiti sastanak koji je e, i posao koji nam je ostao od prethodnog mandata. Radi se o dogovoru oko evropskog proračuna. Čini mi se da je dnevni red kratak, da nije kontroverzan, da ga možemo prihvatiti. Imamo samo 45 e, minuta, a onda će odbor imati vlastitu sjednicu kasnije. Tako da odmah krećem na treću točku dnevnog reda. Radi se o programu potpore strukturalnih reformi. E, ponavljam, imamo samo 45 minuta, tako da ću vas lijepo moliti da se držite vremena. 5 minuta zaista izvjestitelje, oni su ovdje, tako da odmah krećemo s kolegicom Ajder Gardija Zabal. Pet minuta, izvolite. Najljepša hvala predsjedatelju ja ću doista pokušati na najbolji mogući način iskoristiti vrijeme. Prvo ću reći zašto imamo zajednički sastanak u ovom trenutku, jer mi kao izvjestitelji nemamo nešto naročito predstaviti odborima, ali mislim da je važno reći gdje se nalazimo u pregovorima, odnosno raspravama koje vodimo oko programu potpore strukturalnih reformi i um, mogu reći uh, nekoliko riječi o tome što misli vijeće kako bismo evo svi znali o čemu se radi. Parece que tenemos algún problema. Oprostite, mali problem sa zvukom. U redu, nastavit ću. Dakle, pripremila sama mali sažetak kako biste i u pisanom obliku vidjeli o čemu se radi. E, u prvom dijelu ovog sažetka e, se navode svi koraci koje smo prošli gdje se nalazimo u ovom trenutku u raspravi. I kao što znate, I kao što znate, već e, gotovo dvije godine bavimo se ovim prijedlogom. Radilo se o prijedlogu Europske komisije u okviru financijskog, e, višegodišnjeg financijskog okvira. E, mi zajedno sa proračunom i ekonom počeli smo raditi na tom dokumentu paralelno s poslom u parlamentu. Na vijeću je također krenulo ispitivanje tog dokumenta program koji se zove Program potpore strukturalnih reformi, a zove se Reform and Investment Structural Program, pretvorio se u novi e, program, novi alat zajedno s proračunskim instrumentom za konvergenciju i konkurentnost. Nažalost, nemamo zajedničko stajalište, a da imamo stajalište, ono bi bilo potpuno izvan okvira jer ne znamo ništa o tekstu koji predstavlja komisija i koji se čini u potpunosti donosi zbog novih e, predsjedništava nove prijedloge. Dakle, sada imamo na stolu prijedlog finskog e, predsjedanja, a sada hrvatsko predsjedništvo radi na nekim aspektima dokumenta i znamo da još uvijek nije postignut dogovor. Mi kao izvjestitelji nadamo se čuti više o e, hrvatskom stajalištu kako bismo mogli početi raditi na odborima. Ne zato što želimo slijediti nužno ono što radi vijeće, već zato što trebamo e, nastaviti raditi na papiru, na dokumentu koji e, nije raspravljen na vijeću, a to nije dobro. Na ovom na ovoj prezirnici vidite koje su se promjene dogodile od prvog prijedloga komisije pa do posljednjeg prijedloga koji je sada pred nama na stolu. U prijedlogu komisije spominjali su se tri instrumenta, program potpore strukturnih reformi, proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost i tehničke potpore. Međutim, Reform Delivery Tool, odnosno alat za e, rezultate reformi područja euro i područja koje nije euro područje, sada se dijeli, da tako kažem, na dva dijela. Ispričavam se, ovo je objašnjenje prilično komplicirano, ali nadam se da će vam tablica pomoći. Dakle, sada imamo prvi instrument, proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost koji e, državama članicama unutar europodručja i drugima koji nisu u europodručju daje veću mogućnost konvergencije Radi se o instrumentu koje će koristiti države koje nisu unutar euro područja. Kao što sam ranije rekla, Radi se o instrumentu tehničke pomoći na kraju e, kod kojeg se događaju slične promjene. Evo, to je ono što imamo pred nama. Dobili smo to od finskog predsjedništva. Što se hrvatskog predsjedništva tiče, još uvijek nemamo informacija o daljem razvoju situacije. E, sada bih dala riječ su izvjestitelju zato što je posljednji prijedlog višegodišnjeg ne odgovaraju početnih eh, 25 tisuća milijuna i mislim da ćemo o tome trebati raspravljati. Deček eh, četvrtka a sve, svi pokazatelji koji sada eh, su na stolu su ispod 25 tisuća milijuna. Dakle, sada dajem riječ svom kolegi Dragošu. Hvala lijepa. Evo sad je tako glasno da nas mogu čuti u Strasburu, pretpostavljam. E, doista, gospodin Pisaru iz Rinjua je sada izvjestitelj za pet minuta. Da, hvala, hvala vam lijepa na ovoj prilici. Jako mi je drago što mogu izvijestiti o sljedećem. Prvo, imamo vrlo dobar tim. Gos kolege Bazjar i Ejder. Mi smo vrlo otvoreni, vrlo smo transparentni i želimo biti uspješni. Želimo imati jedno zajedničko stajalište za parlament jer se dosije mijenjao često, a to je rekla kolegica izvjestiteljica u ovom trenutku u PowerPoint prezentaciji možemo vam pokazati više manje strukturu rasprava. Vrlo bi bilo teško pratiti sve jer još uvijek ne znamo točno koji će biti završni oblik svega, ali sada e, govorim temeljem e, finskog prijedloga poglavlje koje je važno vezano je za pravnu osnovu i e, prikladnost. O tome je govorila i moja kolegica. Imamo kohezijsku pravnu osnovu za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost. Onda govorimo i o financijskim reformi za euro područje i za KRI, odnosno to je instrument za konvergenciju i reforme. Govorimo o dakle konvergenciji i o državama članicama koje sada su na putu prema euro području. A nadalje imamo i još neke instrumente te se raspravlja i o upravljanju, o preporukama za europodručje, za eurosummit i za euroskupinu. Ali trebamo imati na umu da još uvijek govorimo o europskom semestru, o nacionalnim e, reformama, o nacionalnim programa reformi. To sve vidite na ekranu, neću čitati. Međutim, činjenica je da postoje određene određeni problemi, određene razlike. Važna tema je alokacija ili dodjeljivanje fondova. Ovdje imamo ključ i način moguće raspodjele sredstava. Imamo novi kriterij obrnuti BDP po glavi stanovnika. E, dakle, naravno, ras pravit će se o svemu tome. Pozivamo vas na raspravu s vama. Zatim imamo proračun 25 bilijuna. tehnička pomoć s jedne strane, a s druge strane postoji i mogućnost dodavanja sredstava vezano za međuvladine sporazume i dobrovoljni prijenos sredstava vezano za tehničku pomoć. Tako da je proračun sastavljen od samog proračuna plus određenih dodatnih sredstava od strane samih država članica. A sada nekoliko riječi o vremenskom rasporedu. Ono što se u ovom trenutku događa je sljedeće. Očekujemo sastanak 17. i 20. ovog mjeseca, sastanak Eurogrupe i sastanak EGFINA. Dakle, naš rok za slanje nacrta izvješća bio je drugi ožujak, ali to je nemoguće zbog zelenog tjedna, tako da nećemo odustati od zelenog tjedna. To nije bila popularna mjera kad sam se raspitivao. Dakle, produljujemo rok uz pomoć tajništva. Zahvaljujem tajništvu na 20. ožujak a predstavit ćemo izvješće 20. i 21. travnja. Taj e, rok ostaje. Čuo sam neke glasine e, da je rok za predaju amandmana vrlo kratak, 23. do 15 sati. Mi ćemo zaista par dana ranije sve to pokrenuti kako bi svaki zastupnik doista imao mogućnost sam imati na raspolaganju barem tjedan dana za amandmane. Amandmani 27. i 28. svibnja, glasovanje 27. i 28. svibnja također i na kraju prva ili druga plenarka u lipnju. Završit ću i reći zaključno da se nadamo da će ova velika reforma od strane vijeća biti shvaćena odgovorno i ozbiljno. Nadamo se da će uskoro imati zajedničko stajalište i onda ćemo krenuti raditi naporno s njima kako bi taj važan instrument za sve i za naše državljane bio usvojen na kraju. Zahvaljujem komisiji na inputu i pozivam ih e, ako predsjedatelj to dopusti da nam kažu nekoliko riječi o trenutačnoj situaciji. Hvala vam. Hvala. Ja uz pomoć gospodina Gušmala e, su predsjedam, pa ću sada prvo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Tražim gospodina Georgosa Kirkosa. Čini mi se da nije ovdje. Pa ću dati riječ gospođi Majdl, koja je izvjestiteljica u sjeni za EPP. Samo dvije minute. Hvala ljeto pa bit ću vrlo kratka, zastupam Otmara Karsta koji je zapravo izvjestitelj u Sjeni za program za potpore strukturalnih reformi. Imao je važnih poslova trenutačno u Austriji i nažalost nije u mogućnosti biti ovdje s nama danas. Imam pet točaka koje vam moram prenijeti. Prvo, gospodin Kar snažno e, podržava e, cilj RSP-a, odnosno programa potpore strukturalnih reformi, e, jer se radi o prioritetnim reformama unutar država članica. Istovremeno, jačati ulaganja i snažiti odgovorne fiskalne politike uz strukturne reforme rješavamo onaj trokut koji je e, ključan za rješavanje procesa u europskom semestru. Države članice su prosječno iskoristile samo 53% sredstava između 2012. i 2017. godine i u potpunosti bi interpretacija sredstava dovela do 1% rasta unutar Europske unije prema podacima komisije. VFO E, je instrument koji predstavlja ulaganje u budućnost i koji doista stvara veliki povrat uloženog. Istovremeno, inicijativa znači produbljenje ekonomske i monetarne unije i to doista trebamo shvatiti najzbiljnije, uložiti velike napore u to. Drugo, gospodin Karc smatra da će pregovarački tim zajedno s komisijom odrediti okvir za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost temeljem pregovora u vijeću. E, međutim, parlament je suzakonodavac, tako da nećemo jednostavno prepisivati pristup vijeća, već ćemo imati vlastitu poziciju vezano za e, najbolju dobrobit koju možemo polučiti za evropske državljane. A naravno to proizlazi iz naših e, prošlih zadataka prošlog e, mandata. I treće, u potpunosti podupiremo financijsku i konvergenciju pomoć državama koje nisu članice eura, a nastoje ući u eurozonu, kao što je ranije predvidjela komisija predsjednika Junckera. Četvrto, naglašavamo da svaka neravnoteža u raspodjelu reformskih sredstava treba biti izbjegnuta kako bi alokacija bila dizajnirana na najbolji mogući način. I na kraju, konačno, gospodin Kars naglašava da taj instrument ide ruku pod ruku sa revizijom gospodarskog upravljanja, a što je komisija i naglasila u svojoj nedavnoj komunikaciji. Međutim, Posebno želimo naglasiti da gospodin Karst neće podržati reviziju u ovom posebnom dosjeu zato što obje inicijative trebaju napredovati zajedno i trebaju se nadopunjavati, a ne međusobno e, ugrožavati. Gospodin Karst se veseli suradnji s izvjestiteljima i pregovaračkom timu za Ekon prema rasporedu koji vidimo na tablici. Hvala vam lijepa. E, nadam se i čuo sam da se i vi kanite uključiti u europodručje. Hvala lijepa. S i D. Idemo dalje. Nema izvjestitelja za S i D. Gospodin Garikano ima riječ za Renew. Izvolite. Izgleda da ponedjeljak nije baš popularan dan za ovakve zajedničke sastanke. A ide također odsutan. Nemamo izvjestitelja u sjeni za zelene. Ne, tu sam. Tu sam iznenađenje. A ja predstavljam i ekon izvjestitelja u sjeni, tako da ćemo dobiti na vremenu. Na početku moram reći da smo e, zaista zadovoljni što imamo ovu mogućnost za razmjenu mišljenja. Mislim da u ovom trenutku nemamo pravu pravnu osnovu za sve, tako da ću se usredotočiti sada na posljednji prijedlog koji smo dobili. Ono što nas najviše brine je, su četiri stvari vezano za fleksibilnost, o tome ću govoriti kasnije. No kada govorimo o upravljanju, e, pravni temelj i dalje govori o tome da značajna količina proračuna ide e, strateškom vodstvu euro država članica. To je citat. Dakle, to znači da će se novac pomicati iz postojećih programa i fondova i izaći iz proračunskih stavki ili naslova gdje parlament može suodlučivati i biti preseljen u e, druge naslove ili stavke gdje nemamo mogućnost suodlučivanja, tako da je to nedostatak transparentnosti za Europski parlament. Ne znam zašto bismo se trebali e, složiti s ovom mogućnošću e, premještanja fondova. Druga stvar, volumen ili veličina. Veličina se smanjuje od već početnih e, malih 25 milijardi eura, a sljedeći prijedlog govori o fiskalnom instrumentu sa e, slabim e, ovlastima, ali velikim pitanjima vezano za upravljanje. Zašto bismo to trebali podržati? Teško vidim gospodarsku ili političku prednost ovih programa, da budem sasvim iskren. Treća stvar, fleksibilnost. Drago mi je da je isključena logika pravednog povrata i da to više nije dio jezičnog izrečaja, međutim dvojim da se to možda može opet pojaviti, pa isto u ovom trenutku moram reći da nema smisla imati instrument ako se novac vraća. To nije fiskalni instrument koji nam doista treba. I četvrta, posljednja stvar, nije mi u potpunosti jasno kako ćemo e, usporediti fondove, fond za koheziju vezano za države članice koje imaju e, BND po glavi stanovnika ispod evropskog prosjeka. Ne znam zašto to mora nadoknađivati e, kohezijski fond. E, mislim da trebamo pogledati cijeli paket i dobiti objašnjenje oko toga. Evo to su bile te četiri stvari više se odnose na sadržaj nego na vremenske rokove, ali možda možemo raspravljati o sadržaju. I ja sam signal poslati vijeću da jednostavno nećemo prihvatiti bezrezervno sve što dolazi iz njihovih pregovora. Hvala. Hvala vam. Sad tražimo izvjestitelja u sjeni iz ECR-a. Čini se da nisu nazočni. Ne znam je li gospodin Robert Ziles s nama ili nije. Ne, onda idemo na izvjestitelja u sjeni iz Guja, gospodin Dimitrios Papadimulis. Ako je prisutan, nije. No, evo srećom, gospodin Gužmao je ovdje koji je izvjestitelj u Sjeni za odbor Ekon iz Guja. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, govorit ću portugalskim jezikom. Želim reći samo nekoliko riječi o ovim novim instrumentima, odnosno o ciljevima koji su povezani s njima. Dakle, ciljevi su nešto što nam je ključno jer se radi o instrumentima koje moraju pomoći onim državama članicama koje još nisu u potpunosti prihvatile sve instrumente Europske komisije. Dakle, radi se o državama koje ne smatraju takve instrumente adekvatnima ili čak smatraju da su instrumenti kontraproduktivni. Dakle, Program potpore strukturnih reformi e, odnosi se na jednu drugu razinu, zato što strukturne reforme moraju biti potvrđene od strane demokratskih institucija Europske unije, prije svega od Europskog parlamenta i naravno nacionalnih parlamenta na nacionalnoj razini. Nakon toga imati ćemo e, određene kapacitete povezane s proračunom, a koji mora izbjeći makroekonomske neravnoteže u europodručju. E, čini mi se da ta instrument to neće moći učiniti niti u pitanju preraspodjele, niti vezano za volumen volumen eh, samog instrumenta je vrlo malen ako uzmemo u obzir kolike su eh, neusklađenosti koje bismo trebali prevladati unutar europodručja. Svakako sudjelovat ćemo u raspravi, prije svega što se tiče programa potpore strukturalnim reformama, jer moramo shvatiti kako i na koji način trebamo shvatiti ili koristiti taj instrument i koju razinu demokratskog nadzora ćemo moći provoditi nad istim. Jer parlament se ne može složiti da to Hvala vam lijepo. Zemlja iz koje dolazi gospodin Gušma uložila je goleme napore da prevlada krizu bez posebnih proračunskih poticaja. Evo, sada nam je ipak ostalo nekoliko minuta za spontano javljanje za riječ. Ako se itko želi javiti za riječ, moram reći da sam i sam iznenađen, nismo ovo planirali, nismo mislili da ćemo imati vremena. Ako se nitko ne javlja, gospodin Žonsa, izvolite. Hvala vam lijepo, govorit ću poljskim jezikom. Nemamo kolege, ali i ja se bavim ovim pitanjima. Tako da ako mi dopustite ja bih e, rekao nekoliko riječi. Što se tiče mehanizma za tehničku pomoć ili potporu, taj mehanizam već postoji i mislim da ga trebamo sačuvati svi eventualni novi instrumenti koji se stvaraju ili ideje treba najprije realizirati, odnosno proučiti prije realizacije. Mi nećemo reći unaprijed da su one negativni, ali trebamo ih proučiti. Imamo države unutar europodručja, izvan europodručja, tako da mi kao konzervatici smatramo da trebamo odrediti naše stajalište tek nakon analize eh, ovih mogućih instrumenata. Radi se o vrlo važnoj raspravi koju imamo oko proračunskog okvira, oko novih instrumenata, oko svega treba doista raspravljati utemeljeno. Poljska vlada se ne zatvara prema ovim raspravama. Mi smo apsolutno otvoreni, otvoreni za sve moguće doprinose prema budućem financijskom okviru. Smatramo da rasprava o budućem financijskom okviru treba biti e, raspravu koju će sudjelovati svi, a najslabije ili najsiromašnije regije trebaju biti glavni korisnici ovih instrumenata kojima raspolaže Europska unija. Mislim da svi koji kasne trebaju dobiti sredstva. Budimo konstruktivni, budimo transparentni u našim raspravama. Nadam se da će se moći čuti i naš glas. Što se pak tiče Green Deala ili zelenog plana, to je također važno pitanje u našim raspravama. Očekujemo konačno stajalište vijeća, očekujemo i e, iznose fondova koji će nam biti na raspolaganju. I ponavljam, sve ćemo to analizirati. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospodin Geraldine Meyer, e, koji je voditelj e, jedinice za reforme e, iz Europske komisije. Izvolite. Hvala vam lijepo, hvala vam na ovoj prilici da iznesemo svoje stajalište. Zamoljeni smo da e, kažemo u kojoj se trenutačno fazi nalazimo. Doista radili smo s finskim predsjedanjem, sada radimo s hrvatskim predsjedanjem kako bismo pokušali uključiti neke prijedloge koji su uključeni u onaj dokument takozvani term sheet, odnosno e, prijedlog e, zadaća vezano uz ovaj novi program. E, taj tekst smo dostavili su izvjestiteljima i tu već imamo dosta stabilnu osnovu za raspravu, ali još uvijek se razgovara prije svega o postupku raspodjele sredstava i onom dijelu sredstava koja se žele iskoristiti na fleksibilni način, dakle do 25% ukupnog iznosa. O ta dva elementa i dalje se vode rasprave. Nadam se da ćemo to moći zaključiti dakle da ćemo e, pokušati pomoći hrvatskom predsjedanju kako bi ispunili svoju ambiciju, a to je da se djelomični opći pristup postigne do kraja ožujka. Naravno, rado ćemo pomoći i dvama su izvjestiteljima, odnosno vašem odboru e, u daljem radu vezano uz ovu temu. Još nekoliko riječi, iako moram reći da slajdovi koje su pokazala dva izvjestitelja su točni i veoma važni, no postoji tu e, glavna razlika između prvobitnog instrumenta koji je bio predložen u programu reformi i ovog novog e, koji e, se naziva BICC, odnosno proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost, ovdje postoji element koji se tiče investicija, toga prije nije bilo i također imamo sufinanciranje od strane država članica, toga također prethodno nije bilo. Dakle, e, prijedlog vijeća će ići u eh, smjeru kohezijskih ciljeva, dakle što se tiče raspodjele, eh, ona bi se temeljila na broju stanovnika pojedine zemlje te na obrnutoj eh, stopi BDP-a u svakom slučaju, dakle s jedne strane imali bismo upravljanje od strane Euroskupine i sastanka na vrhu država članica područja, ali s druge strane iznimno je važno da mi kao komisija ostanemo zaduženi za potrošnju iz e, tog programa i to je ono što želimo naglasiti. Hvala. A sada pozivam gospodina Vičenca Bakara, pravnog savjetnika u istoj glavnoj upravi Europske komisije. Izvolite. Moja je kolegica već objasnila razlike. Ja bih samo htio naglasiti jednu stvar koja je važna što se tiče upravljanja. Dakle, kada je riječ o upravljanju, postoji prijedlog komisije nove uredbe u kojem se govori o ulozi vijeća za europodručje da određuje strateške smjernice. Dakle, to su strateški prioriteti koje države članice moraju uzeti u obzir kad iznose svoje prijedloge vezano uz proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost ali to isto vijeće ne bi imalo one ovlasti koje ima komisija kada je riječ o samom programu potrošnje. Dakle, tu moramo napraviti razgraničenje. Upravljanje s jedne strane u smislu zacrtavanja prioriteta, strateških prioriteta, a s druge strane u smislu upravljanja samom potrošnjom. Hvala lijepo. A sada gospodin Garikano iz kluba Renew. Izvolite. Zahvaljujem. Ispričavam se e, što kasnim. E, bio sam na pregovorima i zahvaljujem vam na vašoj fleksibilnosti. Dakako mi snažno e, podupiremo potrebu da se uspostavi određeni proračun i proračunski kapaciteti za eurozonu i naravno zahvaljujemo izvjestiteljima na ovom izvješću. Dakle, važno je da države članice imaju osjećaj vlasništva, osobito kad je riječ o tehničkim kapacitetima i prihvaćamo e, taj prijedlog. No, e, s druge strane, iznimno nas e, brine trenutačni razvoj situacije, smjer u kojem ide vijeće i kad je riječ o odgovornosti, dakle nastoji se kontrola uzeti iz ruku Europskog parlamenta, odnosno demokratskih institucija i e, staviti u ruke vijeća. To nas brine, a brine nas i veličina programa za koje mislimo da je nedostatna. Nastavit ćemo raditi s našim izvjestiteljima i ostalim zastupnicima kako bismo pokušali doći do procesa koji bi po našem mišljenju bio demokratični, eh, omogućavao veću odgovornost i kako bismo došli do proračuna koji bi bio veći od ovoga koji trenutačno imamo. Hvala i za kraj oboje izvjestitelja. Eh, izvolite. Eh. Hvala. Vrlo kratko. Hvala svima koji su bili ovdje. E, ponedjeljak popodnje nije najsretniji trenutak. Međutim, evo, ja sam zapisala sve komentare, ali na početku želim samo razjasniti jednu stvar. Kada kažemo da očekujemo prijedlog hrvatskog predsjedanja to nije zato da bismo slijedili stajalište vijeća ili Eurogrupe, ne, ali moramo voditi računa o svemu što se izmijenilo od kako je komisija predstavila svoje stajalište. Tako da nam se čini da nije dobro krenuti u taj posao, a da nismo dobili prijedlog vijeća jer ćemo temeljem tog dokumenta mi kao parlament i dalje imati otvorene ruke da radimo ono ili predlažemo ono što želimo jer stvari su se doista jako izmijenile, tako da ne bi imalo smisla raditi, a ne znati što rade druge institucije. To je samo kratko objašnjenje. Još jedna stvar koju nisam komentirala ranije, a to je da postoji jedna stvar, ne znam hoćemo li o tome raspravljati ili ne, ali mislim da je važno spomenuti a to je da postoji određena odredba makrouvjetovanosti koja će se povezati sa korištenjem fondova. Dakle, ja sada neću ulaziti u detalje, vidjet ćemo eh, o čemu je riječ. Istina je da vijeće i dalje radi na formuli distribucije. Mi smo jasno rekli da e, ne možemo samo e, broj stanovnika koristiti kao formulu. Imamo različite mogućnosti pred sobom i bilo koju formulu e, iskoristimo kako bismo riješili konkretne specifične situacije u državama članicama biti će nešto što će biti dobro prihvaćeno. I na kraju ono što je rekao e, izvjestitelje u sjeni zelenih. E, prijedlog e, se nalazi na stolu. Radi se o načinu raspodjele sredstava. Države članice će dobiti 70%, najmanje 70% onoga što ulažu. To je nešto što mi kao parlament trebamo detaljnije proučiti. Dakle, radi se o dijelu proračuna temeljem kojeg doista trebamo napraviti e, program potpore za sedam godina s tim sredstvima ćemo imati malo sredstava za podijeliti i malo ćemo moći reformi provesti. Međutim, apsolutno gledano, niti jedan stabilizacijski instrument e, nije polučio taj uspjeh, ali imati ćemo vremena za raspravu o tome. Hvala. Um, Hvala vam, izvjestitelj. Zahvaljujem. Naša eh, prva prezentacija kao svoj izvjestitelja bila je da kako neutralna. Dakle, nismo vam rekli što mi mislimo, eh, već je prvenstveno važno da čujemo najprije što kažu drugi kolege, što kaže vijeće, što kaže komisija. Dakle, moramo biti neutralni ono što smo uključili u prezentaciju su glavne teme o kojima se raspravlja i ako razmotrimo komentate koje smo čuli od EPP-a, od zelenih, od GUE-a i ECR-a, vidimo da će se rasprave voditi upravo o tim temama. Dakle, to su područja u kojima će se voditi rasprave. Htio bih sada dodati nešto kao odgovor na komentar kolege iz GUE, koji je veoma diplomatski postavio pitanje je li ovo prilika da uopće imamo ovakav instrument, dakle koja je razlika između eh, kohezijskih fondova eh, i ovog um, takozvanog krija, odnosno instrumenta za konvergenciju i reforme. E, pa stvar je u tome da imamo program koji može mnogo brže reagirati, reagirati na određene promjene, šokove, e, Kohezijski fondovi znamo se planiraju za sedmogodišnje razdoblje, a ovdje u okviru krija e, ne govorimo o intervencijama, govorimo o stvarima s kojima o kojima političari moraju govoriti čak i ako neće imati e, rezultate koje mogu pokazati u kratkoročnom razdoblju, dakle područjima kao što je obrazovanje, kao što je e, tržište rada i tome slično. Naravno, pitanje veličine ostaje i dalje otvoreno. U svakom slučaju, e, hvala vam kao su izvjestitelji, zahvalni smo što dobivamo vaše reakcije, nastavit ćemo raspravljati naravno i sa izvjestiteljima u sjeni. Zahvaljujemo također i komisiju na njihovom sudjelovanju u ovom procesu. Hvala. Hvala vam lijepa. E, vremenski raspored je jasan. Dakle, 20. i 21. travnja očekujemo predstavljanje nacrta izvješća i moram samo reći da uvelike kasnimo kada je riječ o raspravom o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2001. do 2007. Moram reći da kad smo prošli puta imali tu raspravu. U prosincu 2012. imali smo sporazum vlada i tek onda je krenula rasprava e, sa parlamentom, a tada je 8. veljače postignut e, međuvladin sporazum. Sada ga još uvijek nemamo, e, dakle očekuje se da će, da će do njega možda doći 20. veljače na tom posebnom sastanku na vrhu, odnosno e, sastanku e, Europskog vijeća. Možemo se samo nadati da ćemo evo 20. veljače uspjeti dobiti sporazum i nakon toga će uslijediti pregovori s parlamentom. Kada do toga ne bi bilo, došlo bi do velikog gubitka i za 21. a možda i za 22. godinu i to svakako trebamo izbjeći. Hvala vam lijepo na e, doprinosu, a sada ćemo napraviti kratku stanku i nakon toga odbori nastavljaju sa svojim radom. Hvala.